Zato smatramo sve te prijedloge usvojenima. A sada slijedimo dalje, e, idemo dalje sa instrumentom za povezivanje Europe nakon 2020. Sada dajem riječ zastupnici Bulc, imate riječ u ime Europske komisije. E, povjerenica Bulc. Dear President, honorable... Poštovani predsjedniče, uvaženi zastupnici, hvala što ste mi dali priliku da razmijenimo mišljenja o očekivanjima parlamenta e, za e, instrument za povezivanje Europe nakon 2020. Komisija će usvojiti prijedloge za e, novi CEF 6. lipnja. Ono što smo usvojili u svibnju već daje smjernice za prioritete za instrument za povezivanje Europe. Svi imamo na umu Eh, velike potrebe eh, za ulaganjima u infrastrukturu u europu za period iz 21. do 20. do 27. Eh, treba ćemo 350 milijardi eura ulaganja. to trebamo rješavati odlučnije izazov dekarbonizacije i digitalizacije prometnog sektora pekoganična dimenzija je e, velika europska vrijednost. Učinkovit ta e, povezana mobilnost mora biti pa, pametna, održiva, inkluzivna, sigurna i e, pouzdana. Stoga trebamo modernizirati taj instrument. CEF je među malobrojnim programima E, za koji je odobren povišen proračun od strane e, komisije. E, taj proračun je 42,3 milijarde eura. 6 milijarde ide na promet 12,8 e, milijardi e, eura e, će ići na postojeće programe. 6,5 milijardi ide na infrastrukturu u prometu za dvojne upotrebe, kako civilne, tako i vojne. Imamo E, zahtjeve parlamenta koji su naročito važni. To su prioriteti u prvom redu. Potpuno se slažem da je naročito važno da imamo uravnoteženost između razvoja nove infrastrukture i modernizaciju e, postojeće. S jedne strane slažem se da se trebamo fokusirati na e, razvoj mreže, naročito prekograničnih veza i e, veza kojih još nemamo u koridorima. E, moramo imati kontinuitet kako bismo završili veliki e, projekt ovog programa. S druge strane moramo imati jači naglasak na modernizaciji postojeće infrastrukture. Trebamo održati napore u vezi sa eh, FTMS-om i Cezarom kako bismo eh, iskoristili digitalizaciju. Moramo i dalje razvijati, eh, moramo popraviti, popratiti mobilnost kooperativnom autonomnom mobilnošću, modalnom integracijom i novim uslugama Istovremeno želimo da naša mreža bude sigurnija i otpornija prema klimatskim promjenama i elementarnim nepogodama. Stoga geografska diferencijacija između ključnih mreža i sveobuhvatnih mreža nije uvijek relevantna. Stoga predlažemo da također e, pokrijemo sveobuhvatne mreže kad je to potrebno. To se može postići samo timskim radom i naporima. A to me dovodi do druge e, točke, a to je sinergija između prometa, energetike i e, digitalnog sektora. E, recimo, poboljšana mobilnost. Otvorit ćemo mogućnosti za te sinergije. I to je važno jer ćemo dati okvir koji će biti što otvoreniji sinergijama. Moramo E, naglasiti određena područja. Dati ćemo dovoljno fleksibilnosti. Treća, treći element e, koji se tiče kohezijske omotnice. Na osnovu iskustva e, da, da, dati će 11,6 milijardi eura CEF-u u skladu sa pravilima CEF-a Sufinanciranje će se također primjenjivati, ali e, razmatramo i važnost e, prekograničnih veza. E, zatim ulaganje EU i miješanje kako bismo usmjerili ulaganja, mi ćemo u financijske instrumente sve uključiti u Invest i EU to će potaknuti razvoj infrastrukture. CEF neće više imati specifične e, e, financijske instrumente. Što se tiče blendiga, e, moramo imati sigurne zajmove sa drugim instrumentima, recimo instrumentima komercijalnih banaka Imamo i nove komponente CEFA, vojna mobilnost. To je važna komponenta nove inicijative koju predlažemo na području obrane. Predložen e, proračun 6,5 milijardi eura će doći e, u CEF za vojne i civilne e, ciljeve s posebnim naglaskom na vojne potrebe kako bismo osigurali vojnu mobilnost. Ali uz to treba poticati i civilnu mobilnosti. I šesta točka, energetika. E, klimatske obveze e, zahtijevaju velika ulaganja u infrastrukturu e, što će omogućiti dekarbonizaciju energetskog sustava. Električne mreže treba pojačati. Mreža mora postati digitalizirana i pametnija kako bi e, odgovarala na potražnju. Neke e, mreže e, će se snabljevati sitetskim plinom. Ciljan javni sustav financiranja će morati dati potrebna ulaganja. To će biti vrlo važno tamo gdje E, imamo e, eksternalitete, e, sigurnost i solidarnost u investicijama. CEF mora igrati sve veću ulogu. Ambiciozna financijska omotnica je stoga potrebna, ali i podržavanje sinergija za promet, energetiku i digitalne sustave. Sve to mora se uključiti u sinergiju. E, sve će se to uzeti u obzir u projektima kako bismo imali sigurnost e, s opskrbom energetike. To nam osigurava dobru budućnost CEFA. Nadam se da mogu računati na podršku vas, Europskog parlamenta, da možemo ići dalje i napredovati. Hvala. Hvala povjerenice. Zahvaljujem vas. Sada krećemo sa predstavnicima klubova. U ime EPP-a, zastupnik Marinesko, imate minutu i pol, izvolite. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, mulțumesc pentru informațiile eh, prezentate este evident că infrastructurile de transport energie. na ovome što ste nam upravo rekli povjerenice infrastruktura za promet telekomunikacije i energetiku je temelj gospodarstva a e, to cijene države članice kao i komisija E, do sada smo imali vrlo uspješne projekte, mnogo smo uložili, na primjer u zračne luke. E, začuđujuće je e, koliko je novca predviđeno za ovaj instrument nakon 2021. Malo smo zbunjeni ovim brojkama koje ste nam predstavili kao i tekućim i e, konstantnim cijenama kao i infrastrukturom za vojne potrebe. To treba pojasniti. E, želim podsjetiti na to da je 2011. E, komisija je predložila 50 milijardi, a sada je ta svota manja a manja je e, i od sadašnjeg financijskog e, okvira, naročito što se tiče prometa. Smatram dakle da se morate još dodatno potruditi e, i da te iznose povisite, naročito u prometu. Hvala lijepa. A sada u ime SID-a Zastupnica Ajala Sender, izvolite imate jednu minutu. i ne se izvoli. Puno hvala predsjedatelju. Da, Istina je da smo neki od nas zapravo željeni da to bude sve zajedničko, a ne da gospodin Marinesku zapravo e, bude osamljeni u svojem cilju. I zato smo mi e, u okviru SED-a ti koji želimo pozvati cijeli parlament da ojača naše zajedničko stajalište kako bismo osigurali ovaj CEF koji će biti puno jači u idućem desetljeću. E, mi vjerujemo u uspjeh, kao što je bio uspješan i onaj prošli, ali smatramo da e, treba osigurati e, više ulaganja u ostatak Europe e, u proteklih deset godina što je izostalo i to bi nam zaista iznimno pomoglo. Kada govorimo o međupovezanosti u energetskom smislu, to je nešto što mora biti jedan od prioriteta za sljedeće razdoblje. Moramo biti optimisti, moramo također na neki način naći načina kako da ne vidimo kako da zapravo nadiđemo taj rez koji će se dogoditi 12-13%. Ono što moramo napraviti je osigurati pod hitno sinergiju između prijevoza i energije, zato što su čisti automobili ti koji sve više izlaze iz tvornica, a kupci su ti koji ne znaju što s njima, na koji način ih mogu zapravo mogu pristupiti, kako mogu dobiti potica i tako dalje. I također moramo osigurati provedbu u onim državama u kojima njihovi nacionalni programi nisu slađeni sa europskim obvezama. Smatram smatramo da je i to ključno i hitno pitanje. Puno hvala. A sada u ime ECR-a zastupnik Zlotovski imate jednu minutu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, htio bih sada zahvaliti e, e, povjerenici. E, jako sam zahvalan i zadovoljan što zapravo CEF smatrate iznimno bitnim instrumentom. Mi smatramo da je to fond koji služi za integraciju i modernizaciju infrastrukture u Europi. Što će biti od tih sredstava nakon 2020. to je pitanje koje se mora povezati uz budućnost preko europskih transeuropskih mreža. To je pitanje koje se veže uz znači koridore, transporta koji još uvijek nisu dovršeni. Mi moramo financirati taj projekt i nakon 2020. godine, ali također moramo ojačati i druga, druge oblike financiranja. Pred nama su novi izazovi. Jedan od njih je, na primjer, kako osigurati učinkovita, a ekološka i čista prometna sredstva. Postoji još i jako puno drugih ambicioznih ciljeva. Instrument za povezivanje Europe je povezan uz čitavu arhitekturu financiranja na europskoj razini koji je sada u opasnosti e, da mora podnijeti jako puno rezova. Mi se ne smijemo dopustiti da budemo žrtve takvih restrikcija. Dakle, molim vas više novca, gospođo povjerenice. Zahvaljujem zastupnik Telička u ime Aldea. Izvolite, imate jednu minutu. Uh, Povjerenice, veselim se pregovorima sutra. Uh, kolege i kolegice, uh, znam da imamo dobar dokument. Nadam se da će to komisija uzeti ozbiljno mi podržavamo vaše napore, međutim imamo e, i negativnih signala. E, CEF je uspješnica, e, ali kad se govori o dodjeljivanju sredstava, imamo i rezova od 13% a većina to u ovom domu neće razumjeti. Što se tiče procjena, e, mislim e, da bi europski koordinatori morali procijeniti napredak kako bismo našoj javnosti mogli pokazati rezultate. Nije važno koliko je novca potrošeno, već važni su rezultati E, obzor 2020 i EFSI, to treba biti naš fokus. E, blending, e, tu imamo pozitivne rezultate, javni novac je dobro iskorišten. Moramo znati da je to use it or lose it. To je razlog zbog čega je ovaj program bio uspješan. Hvala kolega. A sada gospodin Silikiotis za GUE e, NGL. Imate jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Ako će ovaj program biti e, na pravi način iskorišten, onda on može zaista pomoći da osiguramo infrastrukture koje su temeljne važnosti za budućnost Europe. Ali ono što moramo napraviti je to je okončati s tim rezovima. Dakle, ovaj instrument za povezivanje Europe ne samo da promiče infrastrukturu i dijela od javnog interesa, nego također privlači i ulagače ovaj program se ipak e, ne smije koristiti za dodatnu militarizaciju Europske unije na način da se financiraju infrastrukture u prometu koje će povećati mobilnost vojske. Ono što moramo napraviti, a to je e, raditi infrastrukturu koja će zaista pogodovati našim građanima, koje će e, osigurati srednjoročni razvoj, koje će povezati regije i koje će stvoriti dodatna kvalitetna zanimanja poštujući okolišne propise. To bi trebao biti prioritet CEFA. Također je prioritet ostvariti infrastrukture koje će spriječiti rasjepkanost nekih teritorija. Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupniku Van de Kampu, imate jednom, Van de Kampu jedniku. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, večeras e, se bavimo jednim programom koji je do sada bio iznimno uspješan. To je program instrumenta za povezivanje Europe. Ovdje nije riječ samo o transportu, ovdje je riječ o telekomunikacijama i o energetskoj mreži. Ja mislim da su protekle godine pokazale da je riječ o jednom od najboljih programa za ulaganje koje je Europska unija ikada pokrenula. Nije riječ o nikakvim subvencijama, nije riječ o nikakvim prenošenjima, nego je upravo riječ o ulaganjima u budućnost Europske unije. Ova rasprava danas, e, predsjedniče i gospodine povjereniče, je usmjerena upravo na način da e, damo još e, zadnji poticaj našem povjereniku Hoganu da održi taj program. Ono što je rekao kolega Marinescu trebalo bi biti i prošireno. Riječ je o budućnosti Europske unije i upravo zato je nužno osigurati sve što možemo i danas moramo imati ovu raspravu kako bismo omogućili da je u budućnosti taj program napreduje. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupnice Demonte. Izvolite, imate jednu minutu. Zahvaljujem. Povjerenice, kada govorimo o svim sredstvima koja se daju za instrument za povezivanje Europe, mi to moramo raditi dugoročno. Mi jako dobro znamo da kada se govori o infrastrukturnim projektima, da su e, svi resursi zapravo nedostatni i da nam treba vrlo pažljivo planiranje. Iz tog razloga smatram da usvajanje CEFA ne smije biti samo ubrzano e, i produženo, nego se mora i dobro provoditi na terenu kako bismo osigurali sve projekte za e, stvaranje međupovezanosti energetske mreže. Na taj način možemo povezati financiranja u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja. Mi mislimo da ovdje nije samo problem fizički faktor, nego također e, nužnost da osiguramo mrežu koja će nam omogućiti teritorijalnu povezanost, razvoj i e, inovacije i onim udaljenim područjima. Europska unija mora kontrolirati ne samo koridore, nego čitavu logističku mrežu. Hvala. Zahvaljujem. A sad dajem riječ zastupniku u Jednu minutu, izvoli Asimilijana. Zahvaljujem e, predsjedatelju. Dobra večer, povjerenice. Ovaj prijedlog kolege Marineskoa o e, instrumentu za povezivanje Europe je zaista usmjeren e, ka ostvarenju jednog od glavnih prioriteta Europske unije, zajamčiti povezanost i zajamčiti inovacije. Dakle, prednost CEFA u tih 10 e, e, i 20 godina je bio taj da smo uspjeli osigurati jako velika ulaganja za infrastrukture, te smo stvorili novi prostor za inovacije u okviru alternativnih e, goriva i u okviru okolišnih, ekološki prihvatljivih rješenja. Dakle, to je jedan uspješan i dobro usmjeren plan. Dakle, E, vi kažete da zapravo nije opravdano trošiti dalje sredstva, ali ja smatram da ovdje nije riječ samo o količini sredstava, nego o tipologiji tog mehanizma. Jer vi znate da ako je nešto dobro funkcioniralo, da je to nužno održati, jer u protivnom ćemo stvoriti rupu i nećemo moći osigurati nastavak napretka. Mi mislimo da bi upravo ti aspekti trebali biti u središtu naše pozornosti. Hvala. A sada sada otvaram e, za riječ. Pet e, zastupnika se javilo za riječ. Ja ću svih pet prihvatiti. E, započinjemo od zastupnika Milamona. Izvolite. Gospođo povjerenice, e, transportne infrastrukture su jedan od temeljnih elemenata za funkcioniranje Europske unije, jedan od najvidljivijih elemenata. E, CEF ima jako visoku vrijednost za Europsku uniju. E, u ulaganju infrastrukturu povećava konkurentnost, povećava, poboljšava teritorijalnu koheziju i također poboljšava unutarnje tržište i povezuje ga sa onim perifernim dijelovima. I zapravo se CEF mora u budućnosti još više ojačati kao kako bi se mogla zaoključiti ta e, osnovna mreža do 2030. godine. Želim naglasiti nužnost da povećamo povezanost e, regija i e, luka koje gledaju prema Atlantiku. Zato smatramo da je nužno stvoriti nove koridore prema Atlantiku i zato vas tražim gospođo povjerenice da u ovoj reviziji CEFA koju trenutno provodite da uključite ove izmjene koje se tiču Atlantskog koridora koje je E, podnjela španjolska vlada i koje se tiču e, e, sjeveroistoka Iberskog poluotoka. Kada govorimo o instrumentu za povezivanje Europe, jedino na taj način će on moći biti zaista na visini zadatka ove iznimno važne inicijative. Puno hvala. Puno hvala vama, a sada dajem riječ zastupniku Marijasu. Izvolite. Predsjedniče, instrument za povezivanje Europe nakon 2020. To je važno, ali zato trebamo sve sredstva. Stoga ih ne smijemo rezati. Inovacije i veze treba jačati. E, istovremeno zemlje članice i regije <clears throat> koje su udaljene moraju e, dobiti posebnu pažnju to važi za Grčku, a naročito za Egejske otoke koji su jako odsječeni. Stoga trebamo i odgovarajuće uredbe e, za prometne elemente. Trebamo imati dovoljna sredstva za dinamiku na području prometa. Osim toga slažem se da postojeća infrastruktura treba biti modernizirana. A sad dajem riječ eh, zastupniku izvolite imate riječ. Bueno, podríamos llamar al fondo Conectar Europa. Dobro. Smatram da bismo ovaj fond mogli zapravo nazvati fondom za beskorisne i neprikladne infrastrukture. U protekle četiri godine e, CEF je namijenio milijardu i 200 milijuna eura infrastrukturama koje se pokreću na fosilna goriva, a najveće ulaganje će biti za električnu međupovezanost između Španjolske i Francuske e, preko bisarskog zaljeva. E, znači za to smo dobili 578 milijuna eura, ali s druge strane dobili smo i 6800 potpisa građana protiv. U Gatiki i u Biskarskom, u zaljevu mnoge zajednice se organiziraju i to zbog puno razloga. Dakle, ta međupovezanost će e, koštati previše što će opet platiti ljudi, ali e, prema jednom izvješću samih zakonodavaca e, sve te infrastrukture će zapravo povećati e, cijene za 3,5%. Osim toga, međupovezanost neće biti vezana uz obnovljive izvore energije. Ako gledamo ulazak međupovezanosti u Kataloniju, tamo je došlo do šest puta povećanja e, restrikcija za vjetroelektrane. Ako želite pomoći upravo da se poveća e, obnovljivi izvor energije, onda se pobrinite da okončate sve elektrane na ugljen i nuklearnu energiju. Zahvaljujem. Sada zastupnik Novakov, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Vjerujem da ne trebamo proračun da reklamiramo Europsku uniju Moramo e, samo pokazati rezultate CEFA. E, na našim europskim cestama imamo više politike nego asfalta. Svi se slažemo e, da najveći uzrok automobilskih nesreća su zagušenja a najbolji način da ih uklonimo je cef E, svi se slažemo da trebamo tri trilijuna za završenje te mreže, a još uvijek imamo, nemamo dovoljno projekata. Moramo to e, poboljšati. E, slažemo se da je došlo do napretka u CEF-u mislim da trebamo stvoriti nove instrumente kako bismo utjecali na države članice i potakli ih da dovrše TNT e, mrežu što je prije moguće. Hvala lijepa. A sada e, Dimenta Lopez ima riječ. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, komisija je nastavila sa svojom e, zapravo strategijom gutanja gorke pilule. Postoje ciljevi, ali ti ciljevi se na kraju ne ostvare. E, kada govorimo o TNT e, mreži, da, ona je samo poslužila kako bismo zapravo ta javna sredstva dali na korištenje privatnicima i kako bismo povezali privatni i javni sektor, a to je strategija koja je omogućila privatizaciju javnog sektora te ulaganje u javne infrastrukture. Na taj način e, su pale kvalitete usluga, na taj način e, je došlo do nestalnih i nestabilnih radnih mjesta, a mi smatramo da je potrebno osigurati financijski paket koji će osigurati zaista pravi razvoj i pomoć mnogim e, regijama koje su još uvijek nepovezane s ostatkom Europe. Dakle, e, to nikada nije bio realni cilj Europske unije. Dakle, postoje kohezijski, sredstva kohezijskih fondova koji, bi, koji su trebali omogućiti vrlo snažna e, javna ulaganja u Portugalu, a to je ono što moramo napraviti, a to je zadovoljiti zahtjeve naših građana. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupnici, e, povjerenici Bulc u ime komisije. Izvolite imate riječ. predsjedniče, uvaženi članovi, hvala vam na ovoj raspravi koja pokazuje pozitivne aspekte CEFA i potrebu da pojačamo ovaj instrument kako proračunom, tako i prioritetom. Razdoblje nakon 2020. će biti ključno za uspjeh tnt Eh, unutar eh, rokova do 2030. Poboljšanja eh, CEF 2.0 će biti doprinos tom cilju. Zahvaljujem vam na onom što ste rekli o sinergijama za projekte. Nešto o vašim komentarima. Proračun za CEF prijedlog za VFO je e, ambiciozan. E, ovaj program ima, e, je među malobrojnima koji će biti pojačan imat će 30,6 milijardi što je otprilike 20% više nego u prethodnom razdoblju. Ne samo da je prijedlog VFO-a održao postojeće elemente kohezijske omotnice, već je i pojačan novim stupom vojne mobilnosti. U ovim teškim vremenima e, zbog povlačenja Velike Britanije to je impresivno. CEF je prepoznat od strane komisije kao učinkovit instrument koji daje stvarnu vrijednost europskom jedinstvenom tržištu. E, ponovo ću naglasiti da je sav novac koji ide u, za vojne svrhe ima dvostruku namjenu e, te služi i civilnim svrhama, a e, naravno koristi se i za vojnu mobilnost. Što se tiče sinergija između prometa, energetike i digitalnog sektora, tu ćemo imati zajedničke e, radne programe kako bismo Eh, imali eh, najviši nivo sufinanciranja u sektoru. Moramo eh, elaborirati kriterije pod kojima će funkcionirati ove sinergije. Ponovo naglašavam načelo use it or lose it će se primjenjivati i na CEF jer nam to omogućuje e, velike i dobre rezultate u, koje smo vidjeli e, u posljednje tri godine. Projekti su izvršavani u postotku od više od 90%. A što se tiče prioritetnih projekata koje ste spomenuli, e, moram reći da mnoge od država članica su predložile nove odsječke. E, nismo sve mogli uzeti u obzir, ali e, mnogi će biti e, izvršeni u skladu sa prilogom uredbi. I na kraju zahvaljujem još jednom što ste mi dozvolili da predstavim E, e, inicijalnu strukturu našeg prijedloga e, koja će biti predstavljena u prvom tjednu lipnja. zahvaljujem na potpori. Nadam se da ćemo imati i daljnje rasprave u sljedećih nekoliko mjeseci, naročito s kolegama zaduženim za digitalni i energetski sektor. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo povjerenice. Završena je rasprava.